građane koje putem interneta prate našu sjednicu kao i one koji su danas u publici. Moram vas obavijestiti da nažalost nisu svi zastupnici u vječnici. I to zbog tehničkog problema koji je blokirao sve zračne luke u Belgiji. Koliko smo upućeni, e, belgijski će se aerodromi ponovno otvoriti u 16 sati. Prema tome, mislim da je bilo ispravno da vas o tome obavijestim. Zapisnici sa sastanka i